Then, Mrs. Nije prisutna Gardini. Hvala. Poštovani kolege, samo želim e, reći nešto i molim vas za malo pažnje jer se zbilo nešto vrlo ozbiljno o čemu je izvijestio talijanski stisak. U posljednjih nekoliko dana saznali smo da SAD prema web stranici su Predsjednik komunikacije tadašnjeg premijera Berlusconija 2011. godine i njegovih e, užih suradnika, dakle nakon Njemačke, Francuske i Italiju, je prisuškivala saveznička zemlja. Poslušit ću se riječima predsjednika Šulca koji je izrekao prije nekoliko dana na jednom susretu sa talijanskim predsjednicama. To je ozbiljan događaj jer nije u redu da se prisluškuju savezničke zemlje. Mi smo se obratili kao talijanska vlada SAD-o, a također tražimo i da ponovno Europski parlament ponovno otvori istragu o prisuškivanju na štetu Europe koja je završena prošle godine, a pokrenuta je u ožujku 2011. godine. Ne želimo da bude nesporazuma između savezničkih zemalja i tražimo od parlamenta da razjasni situaciju, jer kao što znate to bi moglo ugroziti i trgovinske pregovore, a osim toga ugroziti i sigurnost podataka koji su važni. Hvala. The what you had to say. And now... Grazie, presidente. Hvala. I s naše strane e, želim e, podsjetiti na vijesti koje smo saznali iz tiska i kojima se razotkrivaju prisuškivanja SAD-a europskih zemalja i to su vrlo alarmantne i uznemirujuće vijesti. Ne smijemo to jednostavno prihvatiti zato što to svi čine, to se svugdje čini. Ja želim zemlje i odnose među zemalja čiji su međusobni odnosi utemeljeni na poštivanju međusobne neovisnosti i zato tražim da se i parlament založi za to. Zahvaljujemo i vama. Sada prelazimo na glasanje. Prva točka je U Uspaskiš izvjestitelj je zatražio riječ. Izvolite. Hvala vam, predsjedateljice, poštovani kolege. Haška konvencija iz 65. godine stvorila je sistem kojim se pojednostavljuje razmjena dokumenta između država članica Europske unije. Također, pojednostavilo je i uopće olakšalo sudovima da provode suradnju u građansko-pravnim i trgovačkim pitanjima. Konvencija čini se da je još uvijek korisna, koriste ju 25 država članica, a Austrija i Malta izrazile su želju da pristupe, ratificiraju ovu konvenciju. U vijeću se vodila duga rasprava i dvije države članice su dobile mogućnost pristupanja konvenciji potičem sve kolege da podrže ovu preporuku i omoguće Austriji i Malti da ratificiraju konvenciju. Hvala vam. E, Pojmenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno je. Sljedeće izvješće zastupnica Van Novenhausen pojmenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. izvješće Ždehovski, poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Čestitamo izvjestitelju. Sljedeće izvješće, izvješće Becker. Naslov je ponešto dug. Započnimo sa amandmanom 177. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman jedan i tri Glasanje je otvoreno, poimenično glasanje. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 178. Poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 179. Poimenično glasanje. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 177. Dizanjem ruku tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 180. Poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 177. Dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 182. Dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Glasamo o prijedlogu komisije. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Glasamo o zakonodavnoj rezoluciji. Poimenično glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Čestitke izvješće Desarnes. Amandman 16, poimenično glasanje, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman nadležnog odbora, glasanje u skupu. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 13, dizanjem ruku tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Prevećemo ćemo elektronički. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandmani 5 i 12 poimenično glasanje otvoreno. Zatvoreno je. Usvojeno. Amandman 6. Dizanjem ruku tko je za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 7 i 14, poimenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 8, dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 17, dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbijeno. Amandman 4. Dizanjem ruku tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 9. Dizanjem ruku tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Amandman 10. Poimenično glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Mani 11 i 15. Dizanjem ruku tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Prevjerit ćemo elektronički. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Moje isprike. Prijedlog komisije poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvojeno. Gospodin Lange želi riječ, izvolite. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice, dame i gospodo. Izvjestitelj i ja žalimo što je tekst koji smo ispregovarali zajedno sa vijećem i komisijem nešto što nije prošlo bez amandmana. E, trebalo se raditi o hitnoj mjeri za pružanje podrške Tunisu. Kako ne bismo izgubili još dodatnog vremena, predlažem da ne glasamo sada sa konačno glasanje, već da idemo odmah u trijalog sa vijećem i komisijom kako bismo mogli naći hitno rješenje i pružiti hitnu pomoć Tunisu. Dakle, izvjestitelj traži da se odgodi konačno glasanje. Glasat ćemo o tome sada. Tko je za? Protiv? suzdržani. Usvojeno. Prelazimo na izvješće Zdehovski. Glasamo o cijeloj rezoluciji poimenično. Glasanje je otvoreno. Glasanje je otvoreno. usvojeno. Sljedeće je izvješće Rodrigeš. Amandman 6. Pitanje poslovnika, gospodin Veli. Parlamentarna služba nas obavještava da imamo pogrešku o amandmanu 13, jer mi smo E, izbacili svako spominjanje bankovne unije, nego imamo tu pozivanje na strukturnu reformu. Dakle, amandman je bez riječi Banking Union, bankovna unija. Dobro, pravne službe napravit će potrebne kontrole. Amandman 6 poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Izvrni tekst. Dizanjem ruku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani. Usvojeno. Amandman 4. Glasanje je otvoreno. Poimenično glasanje. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 25, dizanjem ruku tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 5, poimenično glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. Odbijeno. Amandman 26, dizanjem ruku tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 27, dizanjem ruku, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Stavak 7, tko je za? Protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 12, Pojmenično glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 7. Poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 28. Dizanjem ruku tko je za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno stavak 9 izvornog teksta dizanjem ruku tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 13, poimenično, glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Stavak 10. U četiri dijela. Prvi dio, dizanjem ruku tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Treći dio, tko je za, suzdržani, protiv, ispričava se govornica, suzdržani, usvojeno. Četvrti dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 14, dizanjem ruku, tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 15, poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno stavak 12. izbornog teksta dizanjem ruku tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvojeno. Amandman 29. Dizanjem ruku tko je za. Protiv. Suzdržani. Odbijeno. Stavak 15. U dva dijela. Prvi dio tko je za. Protiv Suzdržani? Usvojeno. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. Amandman 8. Poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 16, poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 30, poimenično glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 31, dizanjem ruku. Tko je za? Protiv suzdržani, odbijeno. Stavak 19, dizanjem ruku tko je za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 32, dizanjem ruku tko je za, protiv, suzdržani, odbijeno. Amandman 33, poimenično glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Odbijeno. Amandman 34. Dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbijeno. Amandman 9. Poimenično glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. odbijeno. Stavak 21. u dva dijela. Prvi dio, dizanjem ruku tko je za. Protiv, suzdržani, usvojeno. Drugi dio, poimenično, glasanje otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Adopted. Amendment. Usvojeno. Tri. Call, call vote. vote. treći. Poimenično glasanje, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Amandman 18. Podizanje ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 10. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se stavak 24. Podizanjem ruku, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 35. Podizanjem ruku, tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 19. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 26. Stav 26. Tko je za? Protiv? Suzrani? Usvaja se. Manon prvi. Poimenično Otvoran glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman drugi, Poimenično otvaram glasanje. zatran glasanje. Odbija se. Amandman 20. Poimenično otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 27. Dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Suzdržani. Protiv? Suzdržani. Usvaja se. Amandman 36. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Zatim stav 28. Tri dijela, poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje.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 Stavak 32. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Stavak 37. Poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 38. Poimenično. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. Amandman 38. 39. Ispričam se. Pojim dizanjem ruku. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stav 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 40. Poimenično otvoran glasanje. Zatvoran glasanje. Odbija se. Stavak 38. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. Stavak 40. Tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. Stavak 43. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 41. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Stavak 46. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 47. u dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Drugi dio poimenično, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Tak, 48. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Tako, dakle, prvi Tko je za? Protiv? Suzdržano? Usvaja se. Manon 23. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Man 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Uvodna izjava i. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasamo cjelokupnu rezoluciju. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitamo. Prelazimo na izvješće gospođe Ribeiro. Amandman prvi. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Stavak drugi. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Stavak treći. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje.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 usvaja se drugi dio za protiv suzdržani usvaja se treći dio tko je za tko je protiv tko je suzdržan usvaja se četvrti dio tko je za protiv suzdržan usvaja se peti dio poimenično otvaram glasanje zatvoran glasanje Usvaja se. Zatim stavak 16. prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Stavak 17. Tko je za? Protiv. Suzdržani. mojim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 11, 19. E, Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman drugi. Tko je za? protiv, suzrani odbija se. Stavak 20. Prvi dio, tko je za, protiv, Suzdrani, usvaja se. Drugi dio, poimenično, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Stavak 22. Dva dijela. Prvi dio tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbija se. Zatim stavak 25. Prvi dio tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Stavak 27. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Stavak 29. prvi dio tko je za? Protiv? Suzdrani? Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzdrani? Odbija se. Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se stavak 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 39. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Stavak 41. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Usvaja se. 41. Drugi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se stavak 42. prvi dio poimenično otvaram glasanje zatvaram glasanje Usvaja se drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se.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 Usvaja se. Stavak 63. Poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stavak 64. četiri dijela poimenično. Prvi dio otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Treći dio. Poimenično otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se.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 Molimo provjeru drugog dijela. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Udno izjava i dva dijela. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Glasamo cjelokupnu rezoluciju poimeničnu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitam.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 Usvaja se. Čestitam. Prelazimo na slobodan trgovinski ugovor između Europske unije i Tunisa. Amandman 12. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Stavak 3. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 14. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 8. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 15. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Stavak 11. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 13. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdrani usvaja se. Amandman četvrti, tko je za, protiv, suzdrani odbija se. Amandman šestnaesti, dobro, provjera, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 16. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 5. Dva dijela. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim provjeru. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi dio tko je za? Protiv? Suzrani? Odbija se. Amandman šesti tko je za? Protiv? Suzrani? Odbija se. Amandman sedamnesti tko je za? Protiv? Suzrani? Odbija se.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 Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman prvi. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman deveti. Prvi dio. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Drugi dio. Odpada.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 stavak 57. prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Stavak 58. tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se stavak 59 i prvi dio tko je za protiv suzdržani usvaja se drugi dio poimenično otvoran glasanje zatvaram glasanje usvaja se treći dio tko je za protiv suzdržani usvaja se imam 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Glasamo o ukupnoj rezoluciji poimenično. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo na izvješće gospođa Havazon Ruiz. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 6. Tko je za? Protiv?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 Otvoram glasanje. Da Zatvoram glasanje. Odbija se. 11 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Rezolucija u cijelosti poimenično otvoram glasanje. Zatvoram. adopted. Usvaja se. Congratulations. Čestitam. Izvješće gospodina Marijasa. E, šest, tko za? Protiv, suzdržani, odbija se. Stavak šest i dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Amandman 1 za. Uredu. Provjerit ćemo drugi dio. Otvoram glasanje. Zatvoram. Usvaja se. Amandman 1 za. Protiv. Suzdržani? Odbija se. Osam. Prvi dio. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 7, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 12, pojmenično otvaram glasanje. Zatvoram. Odbija se. Stavak 15. Dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Treći dio. Za. Protiv Suzdržani? Usvaja se. Provjerit ćemo. Otvoram glasanje. Zatvoram. Usvaja se. Stavak 18. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Drugi dio. Za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo. U redu. Otvoram glasanje. Vote klaust Zatvoram. Paragraf 20. Usvaja se. 20. stavak za prvi dio za protiv. Suzdržani Usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Amandman 10 poimenično otvaram glasanje. Zatvoram. Odbija se. Amandman 8 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 11 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 4 za. Bilo je jasno. Amandman 4 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 5 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Rezolucija u cijelosti. Poimenično otvoram glasanje. The vote is closed. Zatvoram. Usvaja se. Mr. Marias, the rapporteur will have the floor. Gospodin Marijas želi uzeti riječ. I, Govorit ću grčki i neću duljiti. Želim zahvaliti svim kolegama što su usvojili moju rezoluciju koja uključuje i kritike na račun Europske središnje banke i trojke. Neki aspekti izvješća kao i kod svakog izvješća ne odražavaju mišljenje izvjestitelja kao što je to treći dio 15. stavka. I tu ću unijeti u zapisnik svoje primjedbe i želim zahvaliti izvjestitelju u sjeni. Hvala. Otvaranje pregovora eh, FT sa Australijom i Novim Zelandom. Amandman osmi. Poimenično otvaram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 9. Glasanje. Zatvoram. Odbija se. Amandman 2 poimenično. Otvoram glasovanje. Zatvoram. Odbija se. Amandman 1 poimenično, otvoram glasovanje. Zatvoram. Usvaja se. Amandman 3, prvi dio poimenično, otvoram glasanje. Zatvoran. Odbija se. Drugi dio se ne razmatra. Amandman 10. Poimenično otvoram glasanje. Zatvoram. Odbija se. 11. Poimenično otvoran glasanje. Zatvaram. Odbija se. 12. za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 4. Poimenično otvoram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Uvodna izjava G. Dizanjem ruku tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 6. Poimenično otvoram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Amandman 7. Poimenično otvoram glasanje. Zatvaram. Odbija se. Rezolucija u cijelosti. Poimenično otvoram glasanje. The vote is closed. Zatvaram. Adopted. Usvaja se. Amendment. Registracija domaćih ljubimaca u zemljama članicama, to je prva zajednička rezolucija, šest klubova. Amandman četiri, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman pet, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman jedan, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman dva, za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 3 za, protiv, suzdržani, odbija se. Uvodna izjava G, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, nije bilo jasno. Provjerit ćemo. The vote is Otvaram glasanje. The vote is closed. Zatvaram. Rejected. Odbija se. Uvodna izjava H za, protiv, suzdržani, usvaja se. Rezolucija u cijelosti za, protiv, suzdržani, Usvaja se, bilo jasno. I posljednje glasovanje je humanitarna situacija u Jemenu. No, gospodin Preda želi nešto reći. Izvolite. Thank you, Madam President. I just wanted to... Htio sam e, naglasiti da je ovo glasovanje odgođeno od 4. veljače Gospodin Preda ima riječ. The floor is yours, Mr. Preda. Najviše hvala predsjedavajuća. Ja samo želim reći naš, da je naš klub zastupnika protiv amandmana koje je uložila nekolicina kluba zastupnika socijalista, liberala i drugih koji čine ovu rezoluciju jako u neravnoteženom Ovaj tekst će biti jako e, naklonjen Saudijskoj Arabiji. Mi mislimo da e, je e, to nije prihvatljivo. Tim prije što smo imali delegaciju koja je otišla u Saudijsku Arabiju koju je primio kralj i klubovi zastupnika koji su uložili ovaj amandman nisu podržali taj stav kada su bili tu. Dakle, ne možemo govoriti jednu stvar u Saudijskoj Arabiji, a drugu ovdje. Gospodine Preda, ne bismo trebali imati ovakvu raspravu ovdje. O tome se već raspravljalo u Strasburu. Gospodin Karver ima prigovor poslovniku. E, samo želim sljedeće reći. Odgođeno je glasovanje 4. veljače i zbog toga što je došlo do neugodne situacije i siguran sam da će se o tome e, dalje razgovarati infrastruktura se i dalje raspada i mislim da je šteta što je odgođeno to glasovanje, a to ide na štetu civila. Sada ćemo preći na glasovanje, kaže predsjednica. Prvi je na redu prijedlog rezolucije ECR-a, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Zatim zajednička Rezolucija šest klubova. Amandman tri. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Bilo je vrlo jasno. Sa šesti. U redu, provjerit ćemo. Amandman tri. The vote is open, the vote is... Otvoram glasanje. Zatvoram. Adopted. Usvaja se. Stavak šesti. Izvorni tekst. Poimenično otvoran glasanje. The vote is closed. Zatvoram. Adopted. Amendment. Usvaja se amandman 1. Poimenično otvoran glasanje. The vote is closed. Zatvoram. Adopted. Usvaja se. Amandman 2. In favor. Za. Protiv. Suzdržani. Poimenično. I only... Odnosno provjera. I check because there were so few hands. Okay? Nisu svi digli ruke pa moramo provjeravati. The vote is closed. Zatvaram glasanje. Adopted. Usvaja se. Uvodna izjava N, prvi dio poimenično Zatvaram glasovanje. The vote is closed. Zatvaram. Usvaja se. Drugi dio poimenično Otvoram glasovanje. The vote is closed.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 time Prelazimo na obrazloženja glasovanja. Prvo izvješće Becker. Riječ ima gospođa Morvaje. Si, Mrs. the floor is yours. Morvaj, imate riječ.